So we will start to vote. And now point six on the agenda. Krećemo sa glasovanjem. Točka broj šest u dnevnom redu. Izvjestiteljica gospođa Srpa Pejtkanen. Idemo na usvajanje nacrta izvješća. Amandman 122. Tko je za? Protiv?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 protiv, suzdržani, odbija se. Amandman želite da provjerimo 125 u redu, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 126 u dva dijela.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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 127. treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 130. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 132 in favor. 132 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 134 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 135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 Amandman 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas provjerit ćemo. 137. Otvaram glasovanje. yes, the vote is open. Sad zatvaramo glasovanje. usvaja se. 138 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 249 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153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 164 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 15 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166, 167 i 168, to su isti amandmani, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 u dva,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 protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti? 189. Otvaram glasovanje. A now glasovanje. Odbija se. 195 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 197 tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 199 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani. Molimo provjerite, provjerit ćemo kompromis 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 204. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. Oprostite. 207. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se 206 tko je za protiv suzdržani usvaja se 208 tko je za protiv suzdržani usvaja se 209 tko je za protiv suzdržani usvaja se 210 tko je za protiv suzdržani usvaja se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 215 odnosno 273 tko je za protiv suzdržani usvaja se 300 kompromis 24 oprostite kompromis 24 tko je za protiv suzdržani usvaja se amandmani 241 odnosno 242 tko je za tko je za protiv suzdržani odbija se 200 Možemo provjeriti. 241, odnosno 242, otvoram glasovanje. Otvoram glasovanje. Odbija se. 243, tko je za, protiv. Molim vas, 243, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti? 243. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. dvjesto četrdeset četiri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. dvjesto pedeset dva tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvjesto sedamdeset osam tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27, kompromis 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 253, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 251, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 283 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 284. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 286 tko je za, protiv, suzdržani. Moramo ovo provjeriti. 286, molim vas da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 288, tko je za? Protiv?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 suzdržani. Molim vas provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa jednim glasom više za. Amandman 292 u dva dijela. Moja e, kartica za glasovanje je sada na odboru za pravosuđe, tako da ne mogu glasovati jer e, nemam karticu, ali molim vas da uzmete u obzir da moj glas je isti kao i glas kluba europskih pučana, iako nemam karticu sa sobom. Žao mi je, ali ne možemo uračunati vaš glas zato što nemate glasačku karticu. možemo uračunati vaš glas ako vaš glas nije odlučujuć, ali ako je vaš glas odlučujuć ne možemo ga uzeti u obzir. Odbor za pravosuđe funkcionira tako da ja tamo mogu glasovati ako nemam karticu, a to je odbor za pravosuđe. Poštovani kolege, Poštovani kolege, 290, 291, 294. Drugi dio glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 302. 302. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 305 tko je, i 306. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 311. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 312. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 50, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti? Kompromis 3 u redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 56 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 57 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 tko je za? Da, možemo provjeriti. Amandman 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 64. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 65 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60, oprostite, 70 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 tko je za, Želite provjeriti amandman broj 70? Dobro, provjerit ćemo. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 81 i 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Amandmani 81 i 82. Otvoram glasovanje. And now the glasovanje. Odbija se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Oprostite, 84 se ne razmatra. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 86. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se. oprostite, kompromis 6 koje je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 118 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 7 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 100 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 103 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115, tko je za? Protiv, suzdržani. Odbija se 112, tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis 9, tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 102, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 72 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 tko je za,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 Amandman 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandmani 8, 9 i 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se 12 tko je za protiv suzdržani usvaja se 13 15 i 17 tko je za pet, protiv suzdržani usvaja se Da, oni su zajedno. 13, 15 i 17 jer su identični pa onda glasujemo svima njima zajednički za, protiv, suzdržano, e, usvaja se. Amandman 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 i 26 koji su identični, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 20, 30 i 34 koji su identični, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 Želite provjeriti 31? U redu, provjerit ćemo 31. Otvaram glasovanje. Ne želite provjerite? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 32 tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 35 tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se i sada elektroničkim glasovanjem glasujemo o nacrtu izvješća ovako kako je izmijenjeno i dopunjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno, čestitam izvjestiteljici Sirpi Pejtikanen i svim izvjestiteljima u Sjeni. the colleagues, point seven on the agenda, interim report on the MFF uh, twenty one and twenty seven, Parliament's position with a view to an agreement. godine stajalište parlamenta u cilju postizanja dogovora. Ovo je izvješće izvjestiteljice Irahe Garcije Perez. Imamo Um, nacrt izvješća u, uh, i amandmane. Amandman 9 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 14 tko je za,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 usvaja se 29 tko je za protiv suzdržani usvaja se 30 tko je za protiv suzdržani usvaja se 31 tko je za protiv suzdržani usvaja se 32 tko SD je zatražio glasovanje po dijelovima prvi dio tko je za protiv suzdržani moramo provjeriti ovaj prvi dio Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Morate dizati ruke. A sada drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se i treći dio tko je za, protiv, suzdržani, treba provjeriti treći dio. Treći dio provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Otvoren glasovanjem. Zatvoren glasovanjem. Usvaja se. Usvaja se većinom od jednoga glasa. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 I amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Čestitamo mm, kolegici Garcia Perez i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili s vama. Hvala. Osma točka dnevnog reda, zajedničke odredbe u Europskom fondu za regionalni razvoj i o drugim fondovima, da to sada ne čitam. Izvjestiteljica je Julie Gerling. Imamo usvajanje nacrta mišljenja u obliku amandmana. Amandman 14 ko je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 15 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 16 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 17 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 18 koji u dva dijela. Prvi dio tko je za protiv Oprostite, prvi dio se ne razmatra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 Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Oprostite, taj prvi dio amandmana broj 20 se ne razmatra. Drugi dio Dakle, treba glasovati samo o drugom dijelu. Amandmana 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 29, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 30, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 31, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 32. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 33. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 34. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 35. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 36. Tko je za,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 Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 43. Tko je za? Protiv?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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. and the second part. A, recital, yeah. Recital one. Uvodna izjava, jedan, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3, tko je za, protiv, uh, usvaja se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, tko je za,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 Razmatrali smo amandman 40, a nismo trebali jer je usvojen amandman 41. Evo, ispričavam se na tome. Zahvaljujemo izvjestiteljici Girling i svima koji su sudjelovali na pripremi ovoga mišljenja. Hvala vam. Dolazimo sada na devetu točku dnevnog reda. Ovdje je riječ o položaju žena s invaliditetom. Izvjestiteljica Roza Estaraz Feragut. Imamo usvajanje pitanja za usmeni odgovor i usvajanje prijedloga rezolucije. Amandman 14. Tko je za, protiv, um, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. Tko je za,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 Ah, yes VAT was because Amendment 16 was adopted. Now we are going to uh, Amendment 19 in favor. petnaest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman osamnaest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman dvadeset Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23, Oprostite, koji želite provjeriti? 22. Dobro, provjerit ćemo 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Amandman 23. Otvaram glasovanje now the vote is closed. It's adopted. Usvaja se amandman 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 25, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 26, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 27, tko je za, 26, dobro, provjerit ćemo 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 29. U tri dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti drugi dio. otvoren glasovanje. zatvoren glasovanje. Usvaja se. Treći dio tko je za, protiv,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 It's rejected. Odbija se. Treći dio. Tko je za? Tko je za? Molim vas da dignete ruke. Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 33 tko je za? Protiv, suzdržani. Molim vas da provjerimo amandman 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 35 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 36 tko je za?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 protiv, suzdržani, usvaja se. 40 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 tko je za,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 tu zahtjeva za rezolucijom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno čestitamo izvjestiteljici kao i izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Htjela bih dakle čuti e, što je vezano uz ovu uz ovo posljednje glasovanje. minority position. For me. Mm-hmm. need to ask. Izvolite. I ja sam željela postaviti isto mišljenje kao i gospođa Zaborska. Htjeli smo izraziti manjinsko mišljenje. Dobro, to možete učiniti nakon e, glasovanja. U redu? U redu. Sada ćemo glasovati o pitanju za usmeni odgovor vezano uz situaciju, uz položaj žena s invaliditetom. Glasujemo o pitanju elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Dakle, riječ je o pitanju za usmeni odgovor. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ne. Sada zatvaram glasovanje. Pitanje za usmeni odgovor je usvojeno. Čestitam. Ovo je petirka. Hvala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 Poštovani kolege, Deseta točka našeg dnevnog reda je Europski tjedan djelovanja za djevojčice. Riječ je o razmjeni stajališta sa dvijema predstavnicima djevojčica. E, to su e, ambasadorice djevojčica koje će nam predstaviti ključne preporuke vezane uz sudjelovanja zastupnika u Europskom parlamentu e, u budućnosti Europe i osiguravanju e, njihove predanosti i vodstva e, na e, pitanjima napredovanja prava djevojčica. Ja bih sada najprije dala riječ gospođici Hamid Arif koja je predstavnica Um, udruge e, Somalaca u e, Nizozemskoj. E, gospođice Arif, izvolite. Dobar vam dan svima. Nadam se da mikrofon radi. Dobar dan svima i hvala što ste me pozvali. Ja sam Hamid Arif. Iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svima vama, zastupnicima u Europskom parlamentu, što ste izdvojili vrijeme kako biste nas danas čuli. Nadamo se da ćete naše mlade glasove slušati i dalje. Prije svega želim vam zahvaliti na vašoj stalnoj predanosti e, borbi za prava djevojaka i žena. Zahvaljujem vam na angažmanu i nastojanjima da Europski parlament i Europska unija ispuni svoja obećanja i nikad ne izgubi iz vida ono što je najvažnije mladim ženama i djevojkama za nas je iznimno važno da političari i oni koji donose politike poput vas budu na našoj strani, da saslušaju naše probleme i da u odlukama koje donose i u zakonodavnim odlukama e, pridonesu tome da naša prava budu zaštićena. Dakle, još jednom hvala vam. Mi smo danas ovdje e, svi iz različitih zemalja i e, iz različitog podrijetla jer nas ujedinjava naš zajednički san. Želimo da mlade žene i djevojke žive ispunjene živote u slobodi i e, u snazi. E, upravo zato su i Ujedinjeni narodi ovaj današnji e, dan 11.10. E, proglasili danom prava žena. Međutim, nažalost i danas gotovo 750 milijuna žena i djevojaka e, su e, se morale udati prije svoje 18. godine što dovodi do e, prestanaka obrazovanja, dakle izlaska iz škole, do ranih trudnoća, a često i do nasilja u obitelji. Svakoga dana mnoge djevojke mlađe od 18 godina rađaju djecu. Mnoge su žrtve E, genitalnog osakačivanja koje izaziva goleme i tjelesne i psihološke posljedice u mnogim zemljama u kojima se ta praksa provodi, ona se događa u dobi djevojaka e, kada su one mlađe od 15 godina. I to se ne događa samo u Africi, već e, se nažalost događa i u Europi. Procijenjeno je da postoji oko 500 tisuća žena koje su žrtve genitalnog sakačenja u e, Europi. E, također žene su i žrtve seksualnog nasilja i to mlade žene poput mene pokazuje se da jedna od tri žene u e, dobi E, koja je vrlo, e, dakle u vrlo ranoj dobi bivaju žrtve e, nasilja i to unutar svojeg vlastite obitelji. Ja nisam ovdje kako bi nas sve rastužila, ja sam ovdje kako bi rekla da je to praksa koju je potrebno zaustaviti. Ja sam osobno nizozemka, međutim podrijet poreklom sam podrijetlom sam iz Somalije. U Somaliji je stopa žena koje su e, izložene genitalnom sakaćenju iznimno e, visoka, a obuhvaća mnoge žene uključujući i moju majku. Ja sam iznimno zahvalna mojoj majci na odlukama koje je u životu donijela kako bi mene zaštitila od takvih e, praksi. Upravo zato sam odlučila postati ambasadorica za prava žena i djevojaka i zato sam danas ovdje. Vi kao zastupnici u Europskom parlamentu imate ključnu ulogu koju možete održ, e, možete obaviti tako što ćete e, se zalagati za nas, kako ćete se zalagati za sveobuhvatnu strategiju Europske unije protiv nasilja nad svim ženama i djevojkama, a koja će se primjenjivati i u Europi i drugdje u svijetu. To to je nešto što Europska unija mora učiniti u sklopu svoga djelovanja, mora uložiti u programe podizanja svijesti koji će kao ciljnu skupinu imati ne samo žene i djevojke, već čitave zajednice, dakle i muškarce i dječake i vjerske vođe. E, važno je da se zaštite sve žene koje su izložene svim vrstama nasilja. Također sustavno e, treba e, odgovoriti i na spolno uvjetovano nasilje i rodno uvjetovano nasilje bez da se taj problem riješi E, taj problem kojim smo, sa kojim se suočavamo svakodnevno, e, žene i mlade djevojke nikada neće moći sudjelovati u društvu na onaj način na koji u društvu sudjeluju dječaci i mladi muškarci. Zbog toga je potrebno da Europska unija bude zagovaratelj žena i mladih žena i da omogući njihovo e, sudjelovanje i političko osnaživanje te je važno da se ove politike uključe, odnosno ova razmatranja da se uključe u sve politike koje na djevojke i mlade žene utječu. Potrebno nam je također da Europska komisija kad surađuje s trećim zemljama uzme u obzir ovo pitanje, da se uzmu uh, u obzir ove teme i da se o njima razgovara i na lokalnoj razini. To nije moguće učiniti bez odgovarajućih ulaganja i zato je važno da vi kao zastupnici u Europskom parlamentu zatražite da se donese novi višegodišnji financijski okvir koji će biti usredotočen na mlade ljude Također je iznimno važno da sredstva budu fleksibilna i da, e, da lokalne e, skupine žena i mladih mogu dobiti male dijelove tih e, resursa. Na taj način ćemo moći u potpunosti poduprijeti njihovo sudjelovanje i osnaživanje. I samo na taj način možemo ispraviti puniti naš san, a to je da novi naraštaj e, žive slobodno i uz poštivanje svih svojih prava. Želimo vam svima sretan međunarodni e, dan e, prava djevojčica i mladih žena. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođice Hamida Rif, a riječ sada ima gospođica Felisac Berger, koja je također ambasadorica eh, i bavi se pitanjima obrazovanja i etičkog vodstva. Izvolite. Hvala vam lijepa, dobar dan. Prije svega želim zahvaliti svoje sestri Hamid na njezinim nadahnjujućim riječima. Moje ime je Felicitas i velika mi je čast što sam danas ovdje u ovome domu. Želim iskoristiti ovu priliku kako bi govorila u ime milijuna djevojaka koje nemaju iste prilike u životu kao njihova braća. U ovom domu u kojem se svakodnevno raspravlja o iznimno važnim e, pitanjima, moja je zadaća kao njihove ambasadorice da vam prenesem njihova mišljenja. Prije nekoliko godina imala sam priliku raditi u Kamerunu i imala e, bila sam pod nevjerojatnim dojmom kada sam vidjela kako mlade žene i djevojke uspijevaju e, obaviti sve svoje zadaće. Išle su u školu, radile radile su, kuhale za svoje obitelji, veoma malo vremena im je ostajalo za učenje i zadaće, osim kada nisu eh, od strane svojih obitelji bile eh, bile spriječene u tome da odlaze u školu kako bi mogle raditi druge stvari. Mi moramo poduprijeti te djevojke, te djevojčice kako bi one mogle postati faktor promjene što one žele. Moramo spriječiti da odrastu prebrzo i zaborave na svoje snove. Zato sam ja postala ambasadoricom za kampanju mladih kako bih ovdje iznijela stajališta i želje djevojaka i djevojčica u Kamerunu kako bi one živjele i imale ista prava kao i ja. Ja sam se rodila u e, Njemačkoj i u Njemačkoj sam imala sreću školovati se, odrastati i u dobi od 24 godine i dalje e, se mogu školovati s namjerom da postanem liječnica. E, moja majka ima mnogo više kvalifikacije nego moj otac, ali ona nažalost da je ona radila, e, ona ne bi zarađivala toliko koliko zarađuje moj otac e, kako bi financirala našu obitelj. A to je tužna realnost u jednoj od najrazvijenijih zemlja, zemalja svijeta, u Njemačkoj. Mi kao društvo moramo djevojkama pokazati da one mogu ostvariti ostvariti svoje snove na isti način kao i dječaci i ništa ih u tome ne bi smjelo spriječiti. No, niti u jednoj zemlji na svijetu žene nemaju iste prilike kao i muškarci. Baš nigdje a ako ste ne samo žena, e, djevojčica, nego ste ako još i siromašni, to je dvostruki teret koji morate nositi. Još jednom zahvaljujem Odboru za prava žena i jednakost spolova što su nas pozvali da iznesemo stajališta tih djevojaka i djevojčica i kako bismo pozvali Europsku uniju da ispuni svoje obećanje dano svim ženama i djevojkama na svijetu. Europska unija već se obvezala za e, program do 2030. godine, zatim akcijski plan za žene, inicijativa Spotlight i Istanbulska konvencija. Sve to postoji, no unija još uvijek nije u potpunosti ispunila preuzete obveze. Ključno je da trenutačni budući zastupnici u Europskom parlamentu glasuju za djevojčice. To znači da se obvežu da će poduzeti konkretne korake kako bi unaprijedili ravnopravnost spolova i prava žena diljem svijeta. S obzirom na skorašnje izbore, vjerujemo da je trenutak sazrio da Europski parlament pokaže žena ženama i djevojkama diljem svijeta da je na njihovoj strani. Vi kao zastupnici u Europskom parlamentu trebate osigurati da se prava djevojaka i žena ugrade u sva djelovanja Europskog parlamenta. Naši zastupnici trebali bi se obvezati da će osigurati ulaganja u zaštitu i osnaživanje žena kroz proračun Europske unije. Tražimo da 85% svih e, sve pomoći e, Europske unije ode u programe koji e, uključuju i ravnopravnost spolova. Sada je dobar trenutak da se o tome govori kada se razgovara o ovom višegodišnjem proračunu. Povrh toga, Europski parlament mora poduzeti dodatna djelovanja usmjerena na ono što je djevojkama najvažnije. Važno je da ih omogućimo za sudjelovanje u odlukama koje se njih tiču. Moramo prekinuti sve oblike diskriminacije i nasilja i moramo se pobrinuti da njihovo pravo na obrazovanje i ekonomsko osnaživanje bude u stvari u potpunosti ostvareno. Osnaživanje znači jednake mogućnosti za sve i svugdje. To znači da možemo izraziti svoj puni potencijal a kako bismo to e, mogli važno je da počnemo od e, najranijih e, najranije životne dobi što se mene tiče ja mislim da sve kreće od obrazovanja ja sam imala priliku učiti istraživati različite moguće puteve u svom životu i doista mislim da je obrazovanje najznačajniji alat za osnaživanje žena imam i nekoliko zanimljivih podataka. Moja prijateljica iz Kameruna e, će dobiti 12% e, veću plaću na budućem radnom mjestu za svaku godinu koju ostane dulje u obrazovanju. U podsaharskoj Africi e, dodatno obrazovanje može spasiti živote 1,2 milijuna djevojaka. Međutim, u ovome trenutku 130 milijuna djevojčica e, se ne školuje. 130 milijuna to je broj koji bi imala deseta najveća e, zemlja na svijetu. To je veličina broja stanovnika Ujedinjene kraljevine i Francuske zajedno. Po meni je to doista neprihvatljivo. Svi imaju koristi od toga ako žene i djevojke mogu ispuniti svoje potencijale, ako one mogu biti inženjerke, i liječnice i e, voditeljice svojih država u budućnosti. One bi mogle revolucionarizirati industriju, mogle bi smisliti nove lijekove i mogle bi živjeti u potpunosti svoje živote, baš onako kako to mogu ja i vaše kćeri. Kako bismo srušili prepreke koje spriječavaju djevojkama u najsiromašnijim e, dijelovima svijeta da se školuju, važno je da osiguramo obrazovanje za za sve. U ovom trenutku važan nam je odvažan plan koji će se sastojati od pametnih politika i koji će omogućiti ekonomsko osnaživanje žena diljem svijeta. 2015. godine svjetski voće odlučili su donijeti niz važnih mjera E, vezano uz iskorjenjivanje siromaštva. E, svi poznajete ciljeve održivog razvoja, osobito cilj održivog razvoja broj 4, koji kaže da treba osigurati ravnopravno obrazovanje i promicati mogućnosti za cjeloživotno E, učenje e, za sve. Ako želimo taj cilj ispuniti do 2030. godine, moramo e, udvostručiti svoje napore i financijska ulaganja u ovome trenutku. Kako bismo osnažili žene i djevojke diljem svijeta i dalje moramo učiniti mnogo toga. Treba krenuti od obrazovanja, ali moramo ići i dalje osobito ako želimo povećati ekonomsko osnaživanje žena diljem svijeta moramo poduzeti konkretne i ciljane akcije Moramo se pobrinuti da žene i djevojke imaju ista prava kao i muškarci, recimo pristup e, bankovnim računima, pristup radnim mjestima, a osobito pristup zdravstvenim uslugama koje su im potrebne. Dopustite da nešto kažem o zdravstvu. Djevojke u najsiromašnijim zemljama izložene su mnogo većoj opasnosti od e, smrtnosti prilikom E, rađanja nego što e, to imamo mi ovdje u Europi. 27 puta je taj rizik veći za moju prijateljicu iz Kameruna. Čuli ste e, kako je Hamid govorila o djevojkama koje se udaju e, mnogo prerano i rađaju mnogo prerano. One doista su izložene velikoj opasnosti e, da e, pritome umru. Kao studentica medicine ja sam itekako svjesna ono, onoga što nazivamo socijalnim odrednicama zdravlja Dakle, djevojke u siromašnim sredinama imaju mnogo veću e, opasnost od oboljenja od nekih e, bolesti. Dakle, e, nažalost, mjesto gdje ste se rodili mnogo više utječe na vaše zdravlje od vašeg genetskog koda. Doista ne možemo dopustiti da svjetska zajednica izgubi još određen broj djevojaka i žena zbog siromaštva. Vi kao zastupnici u Europskom parlamentu možete nam pomoći ako osigurate veća ulaganja Europske unije u zdravstvene e, programe u ovome trenutku nedostaje nam 17,5 milijuna e, obrazovanih zdravstvenih radnika diljem svijeta. E, trebamo se pobrinuti da tu prazninu popunimo. Nitko od nas neće uživati u jednakosti dok ne budemo svi bili jednaki. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospođice Felicitas. Sada bih otvorila mogućnost za raspravu. Gospođa Koraca Bild, izvolite. Thank you, Madam Chair. Uh, welcome. Zahvaljujem predsjedateljice, dobrodošli u ime međuskupine um, Europskog parlamenta za e, prava djece e, koju ja predsjedam. Doista se me dirnuli svojim izlaganjem i e, hvala vam na ovom sudjelovanju u e, Europskom tjednu djelovanja za djevojčice i e, djevojke. Hvala vam i na ovim materijalima, oni su veoma konkretni i jednostavni za distribuciju. Spomenuli ste strašnu tragediju djevojaka koje su prisiljene na prerane brakove, na prerane trudnoće, govorili ste i o genitalnom osakačivanju. E, doista to e, je velika opasnost za uništavanje njihovih života. Drago mi je što postoje mnoge nevladine organizacije, World Vision i ostali koji sudjeluju u ovom našem tjednu i oni sudjeluju i u radu naše međuskupine za dječja prava. Preporuke koje ste iznijeli uvelike odgovaraju našim prioritetima Dakle, želimo se usredotočiti na borbu protiv nasilja, na pružanje pomoći žrtvama nasilja e, i doista želim reći kako mi ne želimo govoriti o vama, nego želimo razgovarati s vama i zajednički govoriti um, o vama. Iznimno je bilo važno zbog toga i danas ovdje čuti vaše mišljenje. Uh, osnaživanje, da, osnaživanje djevojaka je iznimno važno kroz obrazovanje kao i ekonomsko odraživanje. Osnaživanje, oprostite, iznimno je važno to što činimo. Ponosna sam što je Europska unija najveći donator za zajedno sa državama članicama u ovom području. Prije godinu dana e, kada je e, kada smo proveli e, kampanju She Decides, ona odlučuje i koju je Trump odlučio prekinuti, odnosno iz nje se povući, mi smo odmah odlučili to kompenzirati E, drugim sredstvima. Spomenuli ste Istanbulsku konvenciju, meni je iznimno drago što sam suizvjestiteljica vezano uz Istanbulsku konvenciju u Europskom parlamentu. Uspjeli smo postići da sve države članice potpišu e, Istanbulsku konvenciju, no kao što ste i sami rekli, mnogo je toga još potrebno učiniti. Moramo se pobrinuti da konvencija bude ratificirana, a i provedena u svim zemljama. Dječji brakovi e, su jedna od tema koje e, Istanbulska konvencija stavlja izvan sna, blago izvan zakona. E, u svakom slučaju mi smo također proveli kampanju od 6. E, veljače e, provodimo kampanju kojom e, štit, širimo informacije o ovoj mreži. Postoje različite aktivnosti koje predvodi civilno društvo, nevladine organizacije. Mnogo je tema tu e, bavimo se dakle i pitanjima dječjega braka, a i pitanjem genitalnog osakačivanja. Možete e, vidjeti zacijelo te e, rezolucije Europskog parlamenta koje su donesene velikom parlamentarnom većinom kako bi se kako bi se poduprla borba protiv dječjih brakova i borba protiv genitalnog osakačivanja diljem svijeta. Neki e, ambasadori, odnosno ambasadorice su i sami žrtve i rade nevjerojatno važne stvari u svojim zajednicama, poput vas i vaše majke i zato mi je iznimno drago, odnosno iznimno sam ponosna što sam i sama ambasadorica e, te kampanje, kažem to sa velikom poniznošću. Hvala vam još jednom što se ovdje poduprećemo vas na sve načine na koje to možemo. Hvala vam lijepo. Gospođa Agnješka Kozlovska, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani kolege i kolegice. Drage naše gošće, engleski na drugom kanalu. teraz e, jestem e, słyszalna i rozumiana? Sad me čujete, nadam se. Evo, stigao je i prijevod. Dakle, ponavljam. Slažem se s riječima kolegice Grasa Bild zaista e, u tome što vam je čestitala i to je sve opravdano. Slažem se s kolegicom. Hvala vam što ste danas došli ovdje u Europski parlament kako biste predstavile svoje ideje vezano uz prava žena i o tome koliko je potrebno pozabavite se tim pitanjima prava žena i ženskim pitanjima općenito. I mi ćemo biti prisutni u New Yorku u konferenciji UN Women i bili smo tamo i prije dvije godine i raspravljali smo. Tada je rečeno da se naravno može razgovarati i usmjeravati politike prema odraslim ženama, ali e, svjesni smo toga da ta nejednakost u biti počinje tijekom odrastanja. Baš u tom razdoblju kad djevojčice odrastaju sve počinje i na to bismo se trebali koncentrirati sa svojim mjerama, a ne toliko na odrasle žene. Dakle, ja podržavam to što se vi bavite djevojčicama, a ne samo ženama, jer ako budemo branili djevojčice, branit ćemo i žene. na različitim kontinentima naravno postoje različite politike i različiti politički prioriteti. Sagledajmo Afriku, Europu, ali na kraju krajeva izazov je zajednički. U svijetu koji se stalno mijenja, koji je sve više digitalni, koji je sve više automatiziran, robotiziran i ta nova stvarnost tiče se svih nas bez obzira na kontinent na kojem živimo. Dakle, ta digitalizacija je dio svijeta, ali je i nova prijetnja jer može dovesti do ekonomske eh, i socijalne isključenosti ako osoba nema odgovarajuće kompetencije. S druge strane, pak to predstavlja veliku priliku. Zahvaljujući internetu, udaljenosti više nisu bitne. I ako pomislimo recimo do prije nekoliko godina, do prije desetak godina neke stvari nisu bile moguće, a danas su moguće. Zahvaljujući digitalizaciji u bilo kojem dijelu svijeta. Dakle, nove digitalne tehnologije predstavljaju veliku priliku, mogućnost za djevojčice izvan eh, europskog kontinenta, ali i u Europi. Sve su zemlje različite iz ekonomskog, socijalnog, kulturnog gledišta. Dakle, postoje mogućnosti za sve. E, pomognite nam da da podržimo ovaj program za djevojčice u okviru digitalnog svijeta. Kako bismo e, premostili ovaj digitalni jaz i kako bismo dokazali koliko novih mogućnosti i prilika imamo kako bismo učinili sve što je moguće da iskoristimo te prilike jer najbolje oružje žena protiv nejednakosti jest intelektualna neovisnost i financijska neovisnost. Intelektualnu možemo ostvariti putem boljeg obrazovanja, a financijsku neovisnost možemo ostvariti pristupom tržištu rada, a i internet nam može pomoći u tom smislu, ali zato su potrebne kompetencije koje su E, jako, jako dobre i to je za sad moguće u cijelom svijetu. Hvala. Thank you very Agnieszka. Hvala vam lijepo, gospođo Kozlovska. E, ja bih vam sada dala riječ ako želite iznijeti kakve zaključke, ako želite nešto dodati onome što ste prethodno rekli. Ne znam želi li Hamdi nešto reći, ja samo mogu reći kako mi je iznimno drago što ste nas danas ovdje primili, što ste nas saslušali. Ako itko od vas ima bilo kakvih e, pitanja vezano uz ono što smo predložili, ja ću rado odgovoriti sada ili kasnije. I nemojte zaboraviti da je obrazovanje doista ključno za osnaživanje žena diljem svijeta. Evo, to je ono što bih ja htjela reći. Ja se u potpunosti slažem e, sa Felicitas. Hvala vam svima što ste nam dali ovu priliku. Nadam se da ćete i u budućnosti voditi računa onome što ste od nas čuli. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih postavite. Hvala vam lijepa, hvala što ste došli, hvala vam što ste u tako mladoj dobi toliko aktivne. Hvala vam na vašim preporukama, jer mi kao političari trebamo vaše preporuke, moramo djelovati zajedno kako bismo ostvarili neke rezultate, kako bismo promijenili život djevojaka i žena ne samo u Europskoj uniji nego diljem svijeta. Hvala vam lijepa i želim nam svima mnogo uspjeha. E, nadam se da ćemo raditi zajedno. Hvala. će <laughs> Sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 11. Tu je riječ bila o posjetu Europskom institutu za ravnopravnost spolova. Ako nemate nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da je e, ova e, ovo izvješće usvojeno. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je izvješće o službenom posjetu u Austoniju. Ako nema primjedbi, također smatramo da je i ovo izvješće usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda, točka broj 13, rodno osvištena politika u Europskom parlamentu. Izvjestiteljica je Angelika Mlinar, ona će e, stići za dvije do tri minute, pa ćemo je pričekati. Point 15 on the agenda, agenda mainstreaming dobro, dolazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što smo to prethodno najavili, izvjestiteljica Angelika Mlinar je ovdje sa nama vezano uz temu rodno osvištene politike u Europskom parlamentu. Dajemo odmah riječ izvjestiteljici. Hvala vam lijepo pa bojim se da ću ovdje voditi monolog što mislim u redu što se mene tiče, ali bilo bi možda bolje da imamo i neke zastupnike ovdje koji bi nešto htjeli o tome reći. Gospođa Agnješka Kozlovska će doći, gospođa Nojšel je ovdje, dakle evo pričekat ćemo još nekoliko minuta u redu.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 Izvolite. Hvala poštovani kolege, poštovana Gnješka, poštovana Marija. Reći ću kratko nekoliko riječi o rodno politici u Europskom parlamentu. Drago mi je što vam mogu predstaviti nacrt dvogodišnjeg izvješća o rodno osvještenoj politici u Europskom parlamentu. Posljednje izvješće usvojeno je u ožujku 2016. i pokušala sam razmotriti kakve su promjene donesene u međuvremenu. Prije svega E, jedan pregled samog pojma rodno politike. Rodno politika je globalno prihvaćen alat za e, širenje e, ravnopravnosti spolova kroz uključivanje teme ravnopravnosti spolova u sve aspekte politike i trošenja javnih sredstava. Znamo da je pojam roda pojam koji izaziva mnoge sukobe, pa mislim da je zbog toga politički još značajnije e, da pokažemo rezultate ovakvih rodno osvištenih politika. Ja sam doista sigurna da pitanje rodne ravnopravnosti treba uključiti u sva područja politike kako bismo postigli stvarne e, politike ravnopravnosti i jednakosti na svim razinama. Moje izvješće razmatra izazove i rezultate ostvarene od 2016. godine do danas, a uključuje i neke praktične preporuke kako poboljšati rodno osvištenu politiku u radu Europskog parlamenta. Ne moram vas podsjećati da polovicu stanovnika Europske unije tvore žene, tako je uvijek bilo, tako će uvijek i biti, ali sastav Europskog parlamenta ne odražava tu ravnopravnost. E, u ovome trenutku 36,1% zastupnika su zastupnice, a u predsjedništvu imamo samo sedam žena u odnosu na 13 muškaraca na višim mjestima e, u menadžmentu žena je manje od 30%. Dakle, što više idete u hijerarhiji u e, upravi parlamenta, to je sastav e, više muški. Dakle, naravno iznimno je važno da parlament predstavlja e, stvarni e, demokratski odraz volje e, stanovništva Europske unije. Dakle, mislim da je to doista ključno i za demokratski legitimitet naših odluka. Na početku ću iznijeti nekoliko pozitivnih elemenata. Prije svega, doista pozdravljam izvješće e, Dimitrisa Papodimulisa koji e, govori o razdoblju od 2017. do 2019. godine o rodnoj ravnopravnosti u parlamentu. Dakle, on je jedan od malobrojnih uzora muškaraca koji su nam uzori u parlamentu koji se doista zalaže za ravnopravnost i jednakost spolova. Pozdravljam i e, nove smjernice o rodno neutralnom jeziku objavljene u lipnju ove godine i pozdravljam pozdravljam to što je većina parlamentarnih odbora usvojila akcijski plan o uključivanju rodne ravnopravnosti u svoj rad, o čemu smo više čuli jutros. No, iako žene predstavljaju 59% zaposlenika u Europskom parlamentu, u višim razinama menadžmenta eh, njih je i dalje nedovoljno Dakle, naš, naša preporuka, barem e, jedna od naših preporuka je da za sva viša mjesta u menadžmentu trebamo imati u užem izboru tri kandidata od kojih e, će, među kojima će biti zastupljena oba spola Naravno da to nije lako ostvariti, ali ako ne uložimo napore, nikad ništa nećemo moći postići kako bi se situacija poboljšala. Također, važno je uključiti LGBT i e, zajednicu u ovo izvješće, jer je vidljivost djelatnika koji rade za Europski parlament, a pripadaju LGBT i zajednici, njihova vidljivost je i dalje e, niska. U mom izvješću poziva se na punu provedbu rezolucije od 26. listopada 2017. godine o e, borbi protiv e, spolne neravnopravnosti e, u europskoj Europskom parlamentu, odnosno u Europskoj uniji. Potrebno je da dođe do promjene stava, do promjene mentaliteta. E, predložit ću i neke amandmane vezano uz ovo izvješće kojima ću zatražiti da se u proračunski proces uvede e, uvedu rodne, e, rodna razmatranja, dakle rodni proračun. E, zatim e, pozvat ću na profesionalno usavršavanje e, koje će poučavati o borbi protiv nasilja i maltretiranja i zatražit ću aktivniju rodnu perspektivu u izvješćima o e, donošenju političkih odluka u parlamentu, a osobito u pripremama za e, parlamentarne izbore sljedeće godine. Evo, toliko od mene. Nadam se da ću čuti komentare i izvjestiteljica u u sjeni, a potom i neka pitanja i nadam se i daljnjoj uspješnoj suradnji s ovim odborom. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođa Angelika Mlinar. Riječ sada imaju izvjestiteljice u Sjeni, gospođa Agnješka Kozlovska, koliko ja znam, zamjenjuje gospođu Fariju. Izvolite. Hvala, ispričavam se u ime kolege koji je morao biti na drugom odboru. Dao mi je ovdje pisanu izjavu. Izjava je upućena kolegici, izvjestiteljici kaže Draga Angelika, prije svega hvala vam lijepo na pripremi ovog izvješća. Europski pučani E, pozitivno gledaju na sve napore koji su uloženi u izradu ovoga izvješća i smatraju kako je ovo dobar početak za daljnju raspravu o nekoliko inicijativa koje se trenutačno provode u parlamentu, a vezano uz ovu temu. Unatoč tomu, po mom mišljenju smatram da je potrebno uzeti u obzir i neke druge uvide, a osobito to razmatranje na koji način se pitanje Mm, dakle jednakosti na najvišim menadžerskim mjestima može e, bolje sročiti u nekoliko dijelova ovog izvješća kako ne bismo izazvali krive zaključke. Dakle, kada je riječ o rodno osvištenoj politici, možda možemo predložiti određene planove za rano reagiranje u slučaju maltretiranja E, i spolnog uznemiravanja, a jednako tako moramo točno znati koje inicijative možemo i trebamo dalje promicati. Također je važno odrediti točno koje su to inicijative i uložiti vrijeme i pozornost u veoma konkretne, egzaktne e, instrumente za potporu rodnog osvješćivanja. Recimo kada je riječ o odlomku broj 12, pozdravljamo ono što je sadržano u odluci od 2. srpnja 2018. godine, ali ovaj odlomak treba nadopuniti e, i podatke ažurirati kako bismo odboru dali e, potpuno jasan mandat. E, također trebamo biti svjesni da je naš mandat pri kraju i sada imamo priliku izraditi e, bolja pravila za one koji će doći na naša mjesta sljedeće godine. Ako želimo promicati rodno osvištenu politiku u parlamentu, moramo uspostaviti e, dobar sustav e, kontrole vezano uz djelatnike. Ja sam izvijestiti E, za pitanja ljudskih prava i demokracije u svijetu za 2017. godinu i moram reći kako moramo krenuti od zajamčivanja e, rodne ravnopravnosti e, u svojoj kući, dakle u parlamentu. Moramo mi biti uzor. Još jednom čestitam Angeliki, blisko ću s vama surađivati i dalje na ovoj temi kako bismo izradili plodonosno izvješće. Hvala. Hvala i vama, gospođo Kozlovska. E, hvala gospodinu Fariji. Nitko se više ne javlja za riječ. Vi se javljate, izvolite. Think that it is very important samo bih dodala još nešto. Mislim da je važno da shvatimo da mi ovdje u parlamentu trebamo biti uzor u svim onim područjima u kojima predlažemo da se promijeni ponašanje i da se promijeni zakonodavstvo u e, drugim e, institucijama i drugim zemljama. Dakle, moramo sami biti uzor i moramo u određenom e, dijelu biti savršeni. Dakle, neprihvatljivo je da e, još uvijek postoje neke stvari ovdje u parlamentu koje nisu dobre. Važno je da damo sve od sebe kako bismo ovdje poboljšali situaciju i donijeli bolja pravila za budućnost. Hvala vam lijepo, Angelika. Hvala vam lijepa. Gospođa Forenza, koja je izvjestiteljica u Sijeni iz Guja. Izvolite. Hvala. Još jednom želim zahvaliti izvjestiteljici um, ovog izvješća o dimenziji, uh, rodnoj dimenziji. Već sam uh, prilikom izrade izvješća imala prilike surađivati s Angelikom uh, sa pozitivnim rezultatima. Dakle, imam razlog za Dakle, može se reći da će se i ovom prilikom to dogoditi. Za mene je cijeli ovaj mandat bio posvećen baš tome da se naglasi koliko je hitno promijeniti politike ovog parlamenta u okviru politike koja je rodno osviještena. Stvarajući studije koje su još pokrenute 2014. godine na početku ovog mandata, tada su institucije smatrale da su to rodno neutralne studije, a u biti su bile rodno slijepe Vidjeli smo to kad smo naručili studije e, i u okviru Komisije International Trade, odnosno odbora za e, međunarodnu trgovinu, vidjeli smo da smo dakle prešli sa e, rodno slijepe na rodno osvještenu perspektivu i tako smo uspjeli izraditi izvješće vezano uz međunarodnu trgovinu iz rodne perspektive. I u ovom povijesnom trenutku treba naglasiti da su žene jaka strane eh, svih, eh, dakle, svi u nas, cijelog čovječanstva na međunarodnoj razini, eh, to je uvijek bilo jasno, uvijek je bilo jasno na međunarodnoj dakle, iz međunarodne perspektive. I baš u ovom trenutku rodno politike imaju jako veliki značaj i izvješća, izvješće o toj temi je ključno. Nikom nismo baš govorili o tome na ovaj način. Zašto je to toliko bitno u ovom trenutku? Rizik neonacizma, eh, ekstremizma, desne, dakle desničarskog ekstremizma, eh, u ovom trenutku je baš jako bitno da se koncentriramo na prava žena i na eh, promicanje načela jednakosti spolova. E, još nešto želim naglasiti. E, za nas je ključno gledati na stvari iz ove perspektive. To bi trebalo biti u osnovama europskog projekta i mislim da postoji zaista veliki rizik za europski projekt općenito ako se to ne učini. I zato svemu ovome dajem jako veliku važnost, baš ovom izvješću. Još nešto što želim reći jest sljedeće. Dakle, treba prepoznati važnost prostora u kojima se naglašava važnost žena. E, I isto tako u okviru e, edukacije obrazovanja i tamo e, promicanje načela jednakosti spolova može imati veliku važnost. I to će se dakle promovirati u tekstu izvješća. Kao što već znate, je podržao širenje prostora za žene. E, žene su pod napadom u Italiji i mislim da je prepoznavanje političke važnosti tih prostora u biti jako važno i da ga je važno naglasiti u izvješću. Baš u, u povijesnom trenutku kada je glavna politička narativa ta da se um, naglašava strah od različitosti, a ne potreba za integracijom, mislim da je e, u biti feminizam i rodna perspektiva jedini prostor da se, gdje se može izgraditi nešto što neće srušiti naš sustav. Dakle, treba se koristiti sve moguće instrumente e, koji će nam omogućiti da gledamo na različitosti kao na zajedničko dobro i to je od ključne važnosti. Mislim da e, će rad na ovom izvješću biti važan dio našeg ukupnog rada koji ćemo uključiti s drugim dijelovima e, na kojima trenutno radimo i da ćemo doći do dobrog rezultata. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo, gospođa Marija ja bih htjela zahvaliti Angeliki na ovome što smo čuli. Ovaj eh, prvi nacrt je dobar, sigurno će izvješće biti dobro. Puno je ovdje pozitivnih eh, riječi izrečeno i mislim da tu ne trebamo puno više dodati. Moramo biti iskreni jedni prema drugima. Naime, u Europi, u Europskom parlamentu nas ne uzimaju toliko ozbiljno da bi nam dali neku ozbiljniju funkciju. Mi smo savjetodavni odbor. Mislim da većina, i ne mislim na većinu u parlamentu samo, nego i u Europskoj uniji, mi stalno jedni druge osnažujemo, podržavamo se, govorimo koliko su važne te naše teme. Međutim, vraćam se opet, većina nije toga mišljenja. Većina ne misli da su naše teme toliko vrijedne i važne da dobijemo punopravni odbor. Pogledajte zastupljenost muškaraca ovdje. Uvijek će nas malo gurnuti u stranu. To je odbor za žene. To je stvarnost. Mislim da e, je lijepo što jedni druge podržavamo, ali e, je potrebna i podrška drugih. Za to su odgovorne države članice. Još nešto bih rekla komisiji. Ako na početku mandata ne donesete strategiju, e, ovo sve što govorimo trebalo bi biti dio strategije. Jedna je kolegica puno pisma napisala zemljama članicama. Mnoge su zemlje i članice se izrazile e, pozitivno o potrebi strategije. Međutim, komisija je na kraju odlučila da neće biti strategije. Znači danas komisija podriva iznutra. Nema kontinuiranog rada, nema strategije, samo koje kakve papire se proizvode koji završavaju u ladicama. Također, gorka je istina i to da e, to što mi kažemo da je vani situacija drugačija. Međutim, i tu unutra situacija nije baš dobra. I zato mislim da je važno, Angelika, da e, naglasiš sve ovo što smo rekli. Mi ćemo ti dati podršku i mislim da za ljubav istine treba reći da većina u Europskoj uniji ne smatra da su ženska prava toliko važna. Mi smo do duše dobili prostor za djelovanje, ali nas ne uzimaju ozbiljno. Stalno se moramo boriti. Već smo siti zapravo te borbe. E, moramo si pljeskati na najmanje uspjehe zato jer ne postoji prava volja da se ženska prava uzmu ozbiljno. Mislim da to treba stalno iznova nagnašavati jer e, kada ojačaju još desne ekstremne, ekstremističke snage u budućnosti, situacija će biti još gora. Thank you, Maria. And now Hvala vam lijepo, Angelika, izvolite. Hvala, hvala vam poštovani kolege što ste iznijeli svoja stajališta. Sve što ste rekli je u potpunosti točno. Mogu samo podupreti ovo što ste Marija i vi sada rekli. Ja to vrlo otvoreno govorim i izvan naše kuće. Mi nismo zakonodavni odbori, postoji razlog zašto nismo. No moramo biti svjesni da iako nismo zakonodavni odbor, mi smo visoko politički odbor i moramo znati da i malim koracima se može otići u pravom smjeru. Dakle, mi se jednostavno borimo kako bismo spriječili najgore moguće učinke. To je istina, mi zapravo se pokušavamo održati na površini. E, no, e, evo, hvala vam Agnješka i vama na vašim komentarima. To su stvari koje možda nisu toliko uočljive, no drago mi je što imamo tako dobru suradnju. Mislim da smo ovdje pripremili e, dobro izvješće koje će naravno biti u određenom okviru jer inače bi ga jednostavno odbacili E, to je naprosto realnost. Moramo raditi sa alatima koji su nam na raspolaganju i unutar političkog okvira kakav sada imamo, ovo je ono što je moguće ostvariti. E, drago mi je da vidim da imamo i suradnju nacionalnih snaga zajedno sa i konzervativnim pristupom različitih crkava gdje je cilj naravno žena kao takva, osobito žensko tijelo. No u svakom slučaju radujem se suradnji sa svima vama i drago mi je što vas imam za kolege. Thank you, Angelika. Uh, Hvala vam lijepa Angelika. Rok za podnošenje amandmana je 16 kolo, e, oprostite, 16. listopada. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Ah, Marija Nojčel. Point 14. O to je 14. točka dnevnog reda, uspostava programa prava i vrijednosti, izvjestiteljica za mišljenje, gospođa Sirpa Peitikainen. Trebamo razmotriti nacrt mišljenja. Gospođa Agnješka Kozlovska zamjenjuje kolegicu Peitikainen, zar ne? Hvala vam lijepa. Sirpa danas nije mogla doći, ispričava se da kako, ostavila mi je određene bilješke koju ću ja pročitati u njezino ime, a vezano uz ovu temu. Riječ je o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojim bi se uspostavio program prava i vrijednosti. Članak osmi ugovora o Europskoj uniji daje Europskoj uniji zadaću da promiče ravnopravnost spolova u svim svojim aktivnostima. Postizanje ravnopravnosti spolova u interesu je svih nas. Društva koja imaju ravnopravnost spolova su stabilnija i demokratičnija ravnopravnost spolova također je blisko povezana sa gospodarstvom jer pozitivno utječe na BDP po glavi. Međutim, sveukupni napredak je loš u cjelokupnoj Europskoj uniji kao što to pokazuje indeks ravnopravnosti spolova za 2017. godinu. Često nailazimo na e, takozvanu tihu diskriminaciju, e, pomanjkanje ravnopravnosti u tretmanu žena a jednako tako i na nasilje protiv žena. E, Konvencija Vijeća Europe E, koju nazivamo Istanbulskom konvencijom, e, treba biti ratificirana od strane svih država članica. Potrebno je neprestano ulagati napore u postizanje i održavanje ravnopravnosti spolova. Zato je uspostava ovog novog programa prava i vrijednosti doista ključna pokazatelji za ravnopravnost spolova nešto su što trebamo promicati, e, zatim izrada proračuna koji uzima u obzir ravnopravnost ravnopravnost spolova nešto je također što treba podupriti kao i sveobuhvatno rodno osvištenu politiku nasilje, svi oblici nasilja e, nad ženama i djevojkama e, su zasebni dio programa prava i vrijednosti kojem treba posvetiti posebnu pozornost u svim programima, a ne samo u ovome dijelu potrebno je osigurati sudjelovanje žena kako bismo mogli osigurati odgovarajuće utemeljen i odgovarajuće ciljan pristup. Dakle, važna su da postignemo inkluzivna demokratska društva u kojima neće biti nasilja i koja će biti u, u istinu ravnopravna. Hvala vam lijepa. Riječ sada imaju izvjestiteljice u sjeni, gospođa Marija Nonšel. Izvolite. Hvala vam. Zahvalite izvjestiteljici i pozdravite. Ovo što ste nam ovdje predstavili su dobre osnove E, mislim da je jako dobro to što ste rekli, da imate jasne prijedloge u vezi s nasiljem prema ženama. Mi žene ne smijemo dopustiti da nas se e, razdvoji i e, to je dobar argument za Istanbulsku konvenciju. Čak i kada mi žene pripadamo različitim stranaka, strankama, mi žene imamo razinu jednu koja nas sve povezuje, a to je osigurati život bez nasilja. I to je ovo što je kolegica ovdje naglasila. Mi ćemo svi donijeti amandmane, ali htjela bih vam e, ovdje iznijeti par napomena. Mislim da je e, dobro što komisija ovdje ističe ljudska prava. Mislim da je u vrijeme demokracije i e, prava nemoguće govoriti o pravnoj državi bez ženskih prava. Mislim da je upravo sada važno da Europska unija e, doista štiti ove vrijednosti i ova prava. Ne samo da to budu samo riječi, nego da budu i dijela. Tek po dijelima se vidi mislite li doista to što i govorite, ne samo da to stoji na papiru. I zato mislim da je dobro da e, ove misli koje smo ovdje iznijeli, e, da to odmah idemo i provesti vjerujem da nastaju tu i dobre sinergije. Mislim da je dobro e, spojiti te programe koje smo imali do sada. Međutim, ima jedan ali, Znači moramo pritom pripaziti da prava žena ne dospiju sada u drugi plan. Dakle, programi su dobra taktička mogućnost, mogu stvoriti dobre sinergije, međutim, ne, smije na kraju ispasti da je to sve jedno te isto, nego da nam omogući konkretan uvid u situaciju žena i da to dalje, što smo zacrtali, dosljedno i provodimo. Još bih htjela reći nešto i o proračunu. Predloženi budžet, proračun za sljedećih šest godina je relativno mali Možemo svi govoriti da nam je Brexit kriv, međutim u svakom slučaju te su brojke iznimno loše, to, je vrlo loš znak. Loš je znak da se baš e, tamo uskraćuju sredstva. Svi plješću, a nitko ne daje novac. Ti projekti koje imamo trebaju dovoljno sredstava. Ne samo bravo i podrška, nego treba e, za to osigurati i sredstva. Također treba osigurati da ta ograničena sredstva koja imamo donesu maksimalnu moguću korist. Teško je definirati što je to maksimalna moguća korist. Trebamo e, jako dobro gledati gdje su potrebna sredstva u državama članicama gdje na licu mjesta treba u što uložiti da se ta prava štite. E, što manje sredstava imamo, to više moramo paziti kamo ćemo ih ulagati. Još jednom, hvala izvjestiteljici, ona je e, ovim dokumentom stvorila dobre osnove i sada imamo dobar temelj za zajednički rad. Hvala vam lijepo. E, hvala vam lijepo. Riječ sada ima predstavnica komisije. Hvala vam lijepa, hvala izvjestiteljici i izvjestiteljici u sjeni, odnosno izvjestiteljima u sjeni na ovom mišljenju. Pozdravljamo ovo mišljenje kao i prijedloge koje ste naveli u njemu. E, to je svakako poboljšanje ovoga teksta. Mislim da smo svi svjesni kako imamo zajedničke ciljeve koje nastojimo ostvariti ovim programom i koliko vidimo vi podupirete ovaj program e, i strukturu programa prava i vrijednosti za ovu komisiju. To je jedan od naših ključnih programa. Mi također želimo naglasiti ovaj dio koji se tiče vrijednosti vrijednosti, ali Istimno nam je važno da se sačuva važnost pojedinih područja politika koja program obuhvaća i u strukturi programa upravo smo to htjeli naglasiti. Htjeli smo naglasiti Eh, one stvari koje su važne za ovaj vaš odbor, dakle konkretan cilj je eh, DAFNE, zatim eh, borba protiv diskriminacije i onda imamo još jedan konkretni cilj koji se tiče državljanstva. U svakom slučaju radujemo se daljnjoj suradnji i sigurni smo da ćemo uspjeti izraditi snažan i važan program. Hvala. Hvala i vama. Agnješka, želite li nešto dodati? E, e, Hvala. Želim vam zahvaliti na ovim komentarima, na mišljenjima. Sasvim sigurno postoji veza sa ovim valom koju je pokrenula desnica u Europi. I zato je toliko bitno koncentrirati se na vrijednosti tu naravno govorimo o euroskeptičnim skupinama kad se počnu pitati zašto je bitna Europska unija. Prvi argumenti koje čujemo su fondovi, gospodarstvo i tako dalje. To nisu najvažniji razlozi. Najvažnije su vrijednosti. Zbog toga ovi programi koji su koncentrirani na vrijednosti treba dodatno razvijati i zbog toga zahvaljujem izvjestiteljici. Hvala. Rok za amandmane je 16. listopada. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda tu je riječ o Europskom socijalnom fondu plus. Izvjestiteljica je gospođa Agnješka Kozlovska. Ovdje razmatramo nacrt mišljenja, pa riječ dajem izvjestiteljici gospođi Kozlovskoj. Izvolite. Hvala. Počet ću tako što ću vam e, reći da Europski socijalni fond plus bez obzira na smanjenje financijskih sredstava, ipak je konzistentniji od onoga što je prvotno bilo predviđeno. Potrebno je ulagati u ljude u Europskoj uniji, dakle, zbog toga sam htjela da ulaganje u ljude ima perspektivu koja je osjetljiva na rodna pitanja i vodeći računa o potrebama i poziciji žene, odnosno žena na tržištu rada, o čemu treba voditi računa. Moramo ovdje naglasiti da zahvaljujući programima i inicijativama za zdravlje, zahvaljujući inicijativama koje su pokrenuti, pokrenuta su određena sredstva koja su pomogla razvoju pitanja. F. Ovaj fond poboljšava pristup e, tržištu rada i mislim da će svi u ovom odboru složiti se s tim da cilj možemo ostvariti samo ako povećamo prisutnost žena u obrazovanju i ako poboljšamo ravnotežu između obiteljskog i radnog života. Dakle, potrebno je pružiti skrb za djecu i dugoročnu skrb. Potrebno je poboljšati pristup uslugama za skrb djece, dakle kako bi se ženama osigurala prisutnost na tržištu rada. Još jedan važan element ESF e, plus kako bi se poboljšale radne mogućnosti za žene jest pristup edukaciji, pogotovo vezano s digitalnu digitalnu ekonomiju. Dakle, ta vrsta izobrazbe moguća je samo ako se premosti jaz digitalne i komunikacije digitalnoj komunikaciji e, digitalnog društva. Zahvaljujući fondu, Europskom socijalnom fondu plus. Prijedlog za ovaj fond uključuje prijedloge vezane uz nezaposlenost mladih i uključuje sve države članice. Dakle, postoji veliki rodni jaz vezan uz ovo pitanje. Više od 21,5% djevojaka u 28 država članica bilo je djevojke bilo je dakle suočeno sa problemom dok je postotak e, momaka bio manji. Dakle, moramo voditi računa o rodnoj perspektivi. Moramo gledati koji su modeli nezaposlenosti prisutni na tržištu i za žene i za muškarce i kako su ti modeli definirani. Jako mi je drago što ovdje danas mogu raspravljati s vama, što mogu surađivati sa izvjestiteljima u sjeni na tako važnom predmetu. Hvala vam. Hvala, Agnješka. E, sada riječ dobiva izvjestiteljica u sjeni. Budući da sam to ja, eto nekoliko primjedba, primjedaba s moje strane. Kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici to je prilično opsežno mišljenje na e, temu socijalnog fonda plus. E, I važno je to što će u glavnom mišljenju biti preuzete, preuzeti mnogi naši prijedlozi. U svakom slučaju prijedlog se može još i poboljšati. Europski socijalni fond plus mogu reći da bi se trebao koristiti e, ciljano što više u svrhu e, borbe protiv e, ženskog siromaštva. Kada pogledate situaciju u Europi možete vidjeti da žene odmakle dobi ulaze u povećani rizik od siromaštva i mislimo da zato sredstva iz tog fonda moraju se koristiti fleksibilnije i biti više usmjerene upravo u tu društvenu grupu, a to su starije žene. Također mislim da je važno da u prvi plan stavimo obrazovanje. Gospođo Kozlovska, to ste vi i istakli. Istakli ste važnost obrazovanja kod djevojčica i žena, međutim ovdje trebamo dodati i važnost cijeloživotnog obrazovanja. Europski socijalni fond plus mora se usmjeriti i usredotočiti upravo na to područje. Hvala svima, veselim se danjoj suradnji E, dat ćemo odgovarajuće izmjene i amandmane i dalje ćemo nastaviti rad na ovom tekstu. Hvala. E, nadamo se da ćemo na kraju dobiti dobar tekst koji će e, na odgovarajući način se i usvojiti. Pimenta gospodin Pimenta. Hvala. A sada dajem i riječ e, njemu kao izvjestitelju iz e, kluba GUE. Izvolite. Nažalost, e, nisam posve do kraja čuo izvješće izvjestiteljice. Znam da se radi o Europskom socijalnom fondu plus Međutim, sada e, u ovom trenutku ne možemo baš govoriti o svim opcijama koje taj fond nudi ako prethodno ne proširimo e, e, cijelo to područje. Govorili smo o višegodišnjem financijskom okviru i o političkim opcijama komisije. Pa mi se čini da to sve skupa je malo opsežniji paket. Ono što znamo E, do sada, što smo do sada e, shvatili, nam ukazuje na to da proračunske stavke, neke se brišu, sredstva iz kohezijskog fonda također, ali posebno iz ovog, s područja e, socijalnih, znači socijalnog fonda prioritetno se obrađuju druga područja, pogotovo u segmentu e, vojnih pitanja i sigurnosnih pitanja. Znači to je zapravo e, stanje stvari e, onako kako ga vide s gledišta političkih opcija i mi to ne možemo ignorirati. Kada govorimo o argumentima, to treba uzeti u obzir, ali moramo razgovarati i o tome kakve opcije imamo sada što možemo učiniti u vezi s kohezijskim fondom, a posebice sa Europskim socijalnim fondom plus. Sigurno je da na različit način gledamo na sve to. Postoji niz izjava u izvješću koje ja ne podržavam. Ali postoje e, neke stvari koje ovdje posebno treba istaknuti. Posebice se to odnosi na fondove u koje mogu posegnuti države članice e, u skladu sa svojim prioritetima. Recimo na području razvoja socijalne politike. U tom smislu postoje razlike u perspektivama i to pogotovo e, kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru. Tu treba povećati načelo uvjetovanosti u korištenju sredstava i to sa ovim fondom vjerojatno niti neće ići drugačije nego isto tako na taj način. Znači, s jedne strane će se povećati razina uvjetovanosti, e, pa onda moramo uzeti u obzir i europski semestar uvjetovanost e, u odnosu na europski semestar i mislim da je upravo to razlog za mnoga ograničenja i e, rezove koji se događaju baš u socijalnim pravima. Zbog tih rezova koji dolaze donekle iz objektivnih razloga dolazi do smanjenja prava žena, i zapravo one e, doživljavaju još veću diskriminaciju glede pristupa e, socijalnim pravima. S druge strane se pokušava Dakle, pokušava se osnažiti komisiju, e, dati joj važniju ulogu u vezi s korištenjem pojedinih aspekata ovoga mi odbijamo e, takvu uvjetovanost i to osnaživanje uloge komisije na ovom području. To je kod svih fondova e, tako, pa sigurno neće biti drugačije ni u slučaju Europskog socijalnog fonda plus. Posti, postoji čitav niz političkih usmjerenja koja su provedena u život u pojedinim zemljama e, i koje su kao rezultat donijele to da su e, smanjena socijalna prava. I sve se to puno jače odrazilo na položaj žena. Zbog toga je važno pobrojiti koje su to političke opcije i prikazati koji su uzroci takvih trendova. Države članice moraju jasno identificirati svoje potrebe na području razvoja, e, socijalnog razvoja i moraju same odlučiti kako će iskoristiti te proračunske stavke. To će biti E, tema u kojoj će se e, istaknuti i pitanje rodne ravnopravnosti. ali e, kao što se to već pokazalo i jednom drugom dosjeu o kojemu smo glasovali prije dva, tri tjedna, i ovdje ima elemenata koji se ne odnose na pitanje rodne ravnopravnosti, nego E, na situacije gdje je u provedbi e, došlo do različitih e, učinaka po pojedine spolove. Što se tiče samih zakona gdje nema, gdje se ne stvaraju razlike između spolova, bez obzira na to opet su, te, su ta pravila imala drugačije učinke u praksi na socijalna prava muškaraca i žena. U tom smislu treba raditi na dokumentu, treba to uzeti u obzir. Po tome ćemo se orijentirati u radu. Hvala vam. Eh, Hvala vam lijepo, gospodine Lopez. A sada riječ dajem gospodinu Janu Bengresu iz Europske komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam što mi nakratko dajete riječ. Htio bih zahvaliti ovom odboru na vašem bavljenju našim prijedlogom za Europski socijalni fond plus i vašem prijedlogu sadržanom u nacrtu e, vašeg mišljenja i koliko shvaćam pripremate još i amandmane. E, doista se radujem i daljnjoj suradnji na ovoj temi. Možda kratko mogu nešto reći o onome što je e, rekla izvjestiteljica. E, mi e, se u potpunosti slažemo s vama. Dakle, ovdje je zapravo o financiranju provedbe Europskog stupa socijalnih prava Riječ je upravo o sredstvima koje izdvajamo za ulaganje u ljude i kao što ste i sami rekli, e, glavna svrha ESF-a plus trebala bi biti da se objedini nekoliko fondova kako bismo iskoristili moguće sinergije i ostvarili više uspjeha nego u prošlosti sa prethodnim fondovima. Spomenuli ste zdravstveni dio fonda zatim e, naš Europski fond za pomoć najugroženijima i slično. Također spomenuli ste i onaj aspekt iskorjenjivanja e, siromaštva za koji izdvajamo 25%, dakle za socijalnu inkluziju i 2% za e, materijalno siromaštvo. U svakom slučaju i dalje postoje neravnopravnosti e, spolova u različitim područjima u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, zapošljavanju i tako dalje i dobro je da ste to istaknuli uključujući i um, pronalaženje ravnoteže između profesionalnog života i privatnog odnosno obiteljskog života e, a govorili smo da kako i o mladima taj dijalog se vodi i dalje kao što znate SF plus E, je program kojim se i dalje zajednički upravlja, dakle mnogo programa doći će i samih država članica. Mi smo za sada u ovom četvrtom članku odredili 11 ciljeva e, i to je e, dakle uglavnom taj okvir, ali naravno nad, radujemo se i vašim daljnjim e, prijedlozima. Što se tiče prikupljanja podataka, u prilogu našeg prijedloga vidjet ćete da se predviđa e, prikupljanje podataka po spolu za sve sudionike u pojedinim mjerama, što znači da bismo onda trebali imati dobru mogućnost za praćenje provedbe ovoga programa, odnosno ovih programa po spolovima. Hvala vam lijepo. Gospođa Agnješka, izvolite. Hvala vam, uh, gospođo predsjedateljice, poštovani kolegi, predstavniče komisije. Hvala na svim uh, komentarima. Prije svega želim reći da ovdje ne raspravljamo o cijelom e, Europskom socijalnom fondu plus kao takvom. E, mi smo odbor za prava žena i e, taj se fond raspravlja na odboru za proračune. Tamo se dakle izdaju komentari koji, se, koji su vezani uz to je li komisija dodala ili oduzela nešto. Komisija se bavi tim tim pitanjima. Mi se pitamo, mi se bavimo rodnom perspektivom. Iz te perspektive mislim da je jasno da što se tiče načela poštovanja e, ljudskih prava i jednakog tretmana, mislim da je bolje da ova kontrola Europske komisije bude jača jer postoji euroskeptični val koji raste u Europi i on je vezan sa skepticizmom vezanim uz prava žena i općenito ljudskih, ljudskih prava. Dakle, zbog toga je jača, potrebna jača Europa i jača komisija te jači fond. Za mene, po mom mišljenju, to će dati bolje dakle, prilike, pružit će više prilika za jačanje prava žena. Jučer na odboru za proračun krenula je rasprava o proračunu za sljedeći e, financijski, međunarodni financijski okvir i tamo su izdane neke preporuke koje su išle s smjerom. Dakle, e, fond koji će jačati e, demokratska načela, tu bi bio i fond za prava žena, koji bi bio usmjeren prema unutrašnjosti Europe. Što to znači? Dakle, imamo neka sredstva koje služe jačanju demokracije, koji su smjereni prema jugu, prema državama partnerima Europske unije. U prošlosti nismo predvidjeli financiranje za ove teme unutar Europske unije. Sad smo svjesni toga da je to apsolutno nužno. Dakle, i komentari parlamenta pa i današnji um, sve ono što je danas raspravljeno u okviru odbora za proračune. Amandmani odbora za proračun, nadamo se da će ih Europska komisija prihvatiti, pogotovo što se tiče fonda koji će biti usmjeren na unutrašnjost Europske unije, kao što sam već objasnila. Dakle, to bi bio fond kojim bi upravljanja Europska komisija, a ne države članice, kako bi se zajamčilo bolje jamstvo, bolje obrana ljudskih prava i prava žena. Naime, Tu je bilo i raznih komentara vezanih uz e, dimenziju fonda. Predstavnik komisije će me ispraviti ako griješim, ali socijalni fond čini mi se da ga želite smanjiti. EFS plus će pak biti veći u odnosu na prije i predstavljač će dio kohezijskog fonda 27% ako se ne varam. Hvala vam svima na komentarima. Slažem se s onima koji su rekli da je problem e, siromaštva jako bitan za žene to treba naglasiti. Siromaštvo žena odnosi se pogotovo na, na starije žene jer proizlazi iz akumuliranja nejednakosti tijekom cijelog života. Pogotovo žena koje imaju teškoća s ulaskom, pri na tržište rada jer su morali prekinuti e, svoj radni vijek e, više puta tijekom života ili su možda imale manje plaćeno radno mjesto, sporije su razvijale karijeru. Dakle, postoji taj e, jaz što se tiče plaće, postoji jaz i što se tiče mirovina u Europi i u svemu tome vidimo siromaštvo žena. Svi ti programi, pogotovo FS, dakle Europski socijalni fond plus, e, koncentrirao se i na borbu protiv tog siromaštva žena. I to je program koji će sasvim sigurno pomoći um, ukidanju te socijalne ekskluzije koja proizlazi iz siromaštva. Bitno je usredotočiti se na to da ovi programi budu usmjereni na žene jer siromaštvo više pogađa žene od muškaraca i to sve treba biti odraženo u fondu. Hvala. Hvala vam lijepo, hvala vam kolegice Kozlovska. Rok za amandmane je 12. u 5 e, sati poslje podne. Dolazimo sada do sljedeće točke dnevnog reda, a to su izazovi u pogledu politika i strategija za borbu protiv e, raka, odnosno vrsta raka koji pogađaju žene i s time povezanih komorbiteta. E, ovdje je izvjestiteljica gospođa Daniela Ajuto. Hvala vam lijepa što ste došli malo ranije na naš e, sastanak i dajem vam odmah riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ispričavam se što nisam sudjelovala u cijeloj raspravi, ali danas, e, nažalost, se čak i ne osjećam dobro. Izgleda da imam početak gripe. a svi oni koji su pratili rad ovog odbora znaju koliko mi je bitna ova tema posljednjih mjeseci puno učinjeno u tom smislu i mm, to je tema koja je za mene jako bitna i koja, kojom se nismo još dovoljno bavili. Specifičnosti, karakteristike raka posebne su dakle kada se odnose na nas žene. Postoje psihološke posljedice koje, o, o kojima se često ne vodi dovoljno računa istina je treba uzeti u obzir sve osobe koje su bolesne i one sve imaju svoje posljedice ali mi žene i kad pobjedimo bolest sa sobom nosimo ožiljke koje nisu samo vezane uz operaciju e, to su mm, e, sakačenja koja pogađaju naš identitet kao žena. Dakle, psihološka podrška e, i tijekom liječenja, ali pogotovo nakon te faze, kad se treba vratiti na posao, kad se treba vratiti obitelji, kad se treba vratiti djeci, e, taj, ta psihološka pomoć trebala bi biti prisutna. Dakle, mi bismo dakle, ovdje državama članicama i komisiji trebali e, reći da predvide i iz proračunskog gledišta mjere koje će zajamčiti prije svega prevenciju i stalno praćenje te pristup liječenju za sve žene u svim, svim koje pripadaju svim klasama i to brzo E, istina je da e, mnoge zdravstvene ustanove sve češće imaju centre koje su posvećene ženama i tim pitanjima, ali e, još prečesto su liste čekanja za dijagnostičke pretrage preduge i kad se želi to skratiti troškovi toliko rastu da prosječna građanka koja ima prosječnu plaću u Europskoj uniji e, jednostavno nisu e, izvedivi. Dakle to, dakle, to si osoba ne može priuštiti. A dijagnoza, znamo po e, podacima Eurostatu, jedna je od mogućnosti, dakle, rana dijagnoza je jedna od mogućnosti da se ovo zlo i pobjedi. Drugi aspekt je dakle psihološka podrška. E, dakle, proračun mora biti posvećen i tome. Znamo da u svemu tome imamo ograničenu ulogu, ali bilo bi dobro da se naglasi da je potrebno pridati pažnju ženama iz gledišta psihološke podrške kod bolesti, e, pogotovo kod e, histerektomije, mastektomije koje nas jednostavno osakate kao žene. Dakle, e, potrebna nam je psihološka pomoć koja je ključna. To je naravno trošak i ne mogu si to sve žene priuštiti. E, kad bi u tome države intervenirale i pomogle nama ženama, to bi nam e, naravno pomoglo, uvelike pomoglo i učinilo nas ponosnima na ono što činimo. Dakle, ponavljam, Jako mi je drago što smo se pozabavili ovom temom. Nadam se da ću od kolega čuti savjete, komentare vezano uz ovu temu, vezano i uz rezoluciju. Evo, e, naravno ako ima primjedbi, e, drago mi je što ću ih čuti. Hvala vam na pažnji. Thank you very much, Ms. Daniela. Zahvaljujem, gospođo Ajuto. Riječ sada imaju izvjestitelji u sjeni. Gospođa Marijana Petir iz EPP-a, izvolite. Zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovom uvodu i njenoj posvećenosti e, problematici borbe protiv raka. epp e u je ova tema na visokoj listi prioriteta i zbog toga smo i predložili usmeno pitanje sa rezolucijom jer smatramo da je rak jedan od glavnih e, izazova za sve europske građane. to nije samo problem oboljelih ili problem liječnika to je socijalni i politički problem. Unatoč napretku e, medicine nažalost, e, imamo porast oboljelih od raka. europska unija ne može riješiti problem sama ne mogu to niti države članice, već moramo to raditi zajednički epp je stava da bi zbog toga prijedlog rezolucije trebalo e, dodatno poboljšati u dijelu koji se odnosi na istraživanja ali i na rano otkrivanje raka te prevenciju što bi trebala biti polazna točka u samom postupku liječenja. Također, ravnoteža između privatnog i poslovnog života i kod oboljelih i kod osoba koje se brinu o oboljelima je iznimno važna i smatramo da bi trebalo u tom segmentu obratiti pažnju na stvaranje ozraja i fleksibilnih radnih uvjeta za sve također moramo imati ispravan pristup kad govorimo o bolesti žena i muškaraca jer e, i muškarci također obolijevaju e, od e, raka i moramo imati podatke o bolesti koje su bazirane na spolu. potrebno je voditi brigu i o palijativnoj skrbi gdje trebamo razviti najbolje prakse i pratiti ustvari one države koje su u tom segmentu već napravile iskorak i to će biti ujedno i glavne točke na kojima ću ja temeljiti amandmane jer smatram kako u tom segmentu trebamo doista imati e, dobra rješenja i bolju zakonsku regulativu. Hvala lijepo. E, Hvala vam lijepo, e, zastupnice Pentir, e, a sada gospođa Biljana Borzan, zastupnica u Sjeni iz SD-a, no ona danas nije mogla biti s nama, pa ću ja sada pročitati njezin doprinos e, ovoj rezoluciji i usmenom pitanju. Gospođa Borzan slaže se s izvjestiteljicom vezano uz glavne dijelove ove rezolucije i usmenog pitanja, budući da je sama liječnica, zastupnica Borzan želi naglasiti važnost ranog otkrivanja raka kao i prevencije smatra kako je važno poduprijeti um, smjernice Svjetske zdravstvene organizacije vezano uz um, um, rak grlića maternice uh, i smatra kako je važno poduprijeti daljnje istraživanje karcinoma jajnika. Komisija po njenom mišljenju treba uh, dodatno smanjiti razlike koje postoje u broju oboljelih i broju smrtnih slučajeva od takvih e, karcinoma između zemalja u sredini Europe i zemalja na periferiji Europe. Nadalje, gospođa Borzan smatra kako prikupljanje podataka e, vezano uz e, karcinome treba povezati sa nacionalnim institutima i europskim ustanovama koje se bave ovim pitanjem kako bi se prikupili bolji podaci i omogućile analize u odgovarajućim vremenskim intervalima. Smatra da u mnogim zemljama zbog niske razine životnog standarda i loših zdravstvenih standarda mnogi slučajevi karcinoma ostaju neprijavljeni. Nadalje, gospođa Borzan smatra da bismo trebali pronaći određena rješenja. Ona smatra da je važno pokazati odlučnost kako bismo pomogli ženama e, koje su oboljele od karcinoma tijekom njihova liječenja i kasnijeg života. Čini se da se nitko više ne javlja za riječ. Daniela, želite li vi nešto dodati? Samo želim zahvaliti kolegici i e, vama evo na onome što ste rekli u ime izvjestiteljice u sjeni. Mm, napisala sam ovo što ste rekli i bit će mi drago provesti sve to u dokumentu. Zahvaljujem. Thank uh, Hvala vam lijepa. Rok za amandmane je 15. listopada. I sada dolazimo na točku razno. Naš sljedeći sastanak biti će u Strasburu 22. listopada u 9 sati naveče a ovdje u Briselu 8. studenoga u 9 sati ujutro. Ako nema više nikakvih dodataka pod točkom razno, zahvaljujem svima, zahvaljujem i e, tajništvu odbora FAM, zahvaljujem prevoditeljima i savjetnicima. E, želim vam svima ugodnu večer, molim vas večera se odmorite i nemojte zaboraviti sutra vratiti u Europski parlament. Želim vam ugodnu večer.